Dakle, kolege, sljedeća tema na dnevnom redu je su ljudska prava u okviru trgovinskih pregovora između Europske unije i Vijetnama. Dakle, odbor o međunarod, za međunarodnu trgovinu. Da ću sada riječ autoru ovoga pitanja, gospodinu Lulangi. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Poštovana gospođo povjerenice, sljedeći tjedan e, drugog prosinca predsjednik Vijetnama doći će u Brisel kako bi potpisao trgovinski sporazum. Smatram da je to jako dobar sporazum o kojem su pregovarale Europska unija i Vijetnam. Riječ je o jasnom asimetričnom e, planu smanjenja e, carina. E, dogovorene su konkretne mjere koje je Vjetnam prihvatio i to može služiti i kao primjer na području javne nabave, tako da su stvoreni ravnopravni i jednaki uvjeti. E, pritom je tu prisutno i nešto što je neobično. U preambuli se upućuje na kartu, odnosno povelju Ujedinjenih naroda, a isto tako povelju o općim ljudskim pravima. Dakle, u trgovinskom sporazumu jasno se upućuje i na pitanje zaštite ljudskih prava. To znači da je nedvojbeno da sporazum o partnerstvu i suradnji koji je potpisan i pokrenut 2012. zajedno sa trgovinskim sporazumom čini jednu cjelinu i tu postoji poveznica. To znači da ova odredba o ljudskim pravima iz sporazuma o partnerstvu i suradnji predstavlja nešto što je relevantno i za trgovinski sporazum. E, smatram, a siguran sam da se svi slažete, da su ljudska prava i trgovina nešto što je međusobno povezano. Ja uopće ne mogu zamisliti trgovinske odnose u kojima se ne poštuju ljudska prava. Inače, u sporazumu o TTIP-u izrijekom se spominje napredak što se tiče zaštite ljudskih prava i e, otvaranje tržišta. To je međusobno povezano. Dakle, ljudska prava sastavni su dio trgovinskog okruženja. Što se tiče sporazuma s Vijetnamom, svi mi znamo da je Vijetnam dinamična zemlja koja prolazi e, proces pretvorbe i tu je prisutno jako puno izazova. E, tu postoji i jako puno pitanja koja su povezana sa zaštitom ljudskih prava i između ostalog e, pitanje slobode izražavanja, slobode mišljenja kao instrument u sporazumu o partnerstvu i suradnji povezano sa sporazumom o trgovini treba promatrati dijalog na području zaštite ljudskih prava. I upravo tu se javlja pitanje kako poboljšati dijalog o ljudskim pravima. Kako tu biti učinkovitiji? I tu bismo imali pitanje postoji li prostor za poboljšanje? Kako definirati konkretne korake u tim razgovorima? jer u protivnom e, su to samo neodređeni razgovori. Kao drugo, e, kako osigurati da se bolje uključe organizacije civilnog društva u ovaj dijalog? E, postoje organizacije civilnog društva, domaće savjetodavne skupine, a smatram da će se u ovom kontekstu razviti konkretni sindikati i postavlja se pitanje mogu li se definirati jasna pravila za koja će se osigurati i materijalna sredstva. E, treće, kako poboljšati koherentnost na razini Europske unije i što se tiče e, Europske e, komisije, a i što se tiče različitih razina razgovora kako bismo osigurali koherentnost u politici Europske unije. Četvrto, Kakva je situacija što se tiče procjene e, situacije? Možemo li uvesti određena mjerila i pokazatelja? I kao peto, što je sa pitanjem transparentnosti? E, to je također e, jedna nama jako važna tema. Kako unijeti veću dozu transparentnosti? Dakle, kako osnažiti dijalog što se tiče zaštite ljudskih prava u Vijetnamu, a u kontekstu e, trgovinskog sporazuma. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada ime komisije, gospođa Malstrom. E, hvala predsjednice, dame i gospodo. Kao što znate, komisija promiče i štiti ljudska prava u svim našim odnosima s trećim partnerima, uključujući naravno i Vijetnam o kojem danas govorimo. Upravo zato smo organizirali konsultacije dionika u svibnju ove godine e, i nakon toga smo objavili neke dokumente u kojima su izneseni prijedlozi dionika za poboljšanje situacije s ljudskim pravima i u kojima se naglašava naša predanost transparentnosti i trajnom uključivanju civilnog društva. E, mogu potvrditi da smo o pitanjima ljudskih prava govorili u kontekstu e, slobodnog e, sporazuma o trgovini između Europske unije i Vijetnama s ciljem poštivanja ljudskih prava i povećanja pozitivnog, a smanjenja negativnog učinka. Ja sam osobno o tome razgovarala i s ministrom. U preambuli ovog e, sporazuma naglašavamo e, predanost obje strane ključnim e, načelima i instrumentima za poštivanje ljudskih prava. Također imamo institucionalnu i pravnu poveznicu između sporazuma o slobodnoj trgovini i, partners, sporazumu o partnerstvu i suradnji s Vjetnamom i ta poveznica upravo osigurava da poštivanje ljudskih prava bude uvijek u temelju odnosa između Europske unije i Vijetnama i to nam omogućava da potegnemo određene mjere u slučaju kršenja tog sporazuma. E, također imamo odredbe u koje se tiču transparentnosti i inkluzivnosti u svim pravnim postupcima i donošenju odluka. Na taj način omogućavamo e, bolju bolje okoliš za poštivanje ljudskih prava i vladavinu prava i demokraciju u Vijetnamu. Što se tiče radnih, e, prava radnika, ima, uključili smo i poglavlje o održivom razvoju što uključuje poštivanje svih standarda rada i poštivanje konvencija ILO-a i provedbe istih. Međutim, također posebno, posebno naglasak stavlja na korporativnu odgovornost i poštenu trgovinu. Praćenje razvoja događaja oko ljudskih stanja ljudskih prava u Vijetnamu je također jako važno i to se i dalje radi prvenstveno kroz institucije i strukture, kroz e, PCA okvir e, ovog sporazuma, uključujući dijalog o ljudskim pravima, a o tome ćemo ponovno imati sastanak za dva tjedna. I također imamo jedan poseban instrument, e, europski instrument za demokraciju i ljudska prava, kao što već znate. Provedbu ovih preuzetih obveza pratit ćemo kroz, e, kroz različite mehanizme i institucije u Vjetnamu, kao i kroz postojeće europske dijaloge i evaluacije, post evaluacije sporazuma. Moje uvjerenje, a mislim da je gospodin Lange isto rekao, da liberalizacija trgovine i ljudska prava moraju i mogu ići ruku pod ruku i Komunikacija koju je Europska unija objavila nedavno e, jasno naglašava da tu treba uključiti i građane i radnike i samozaposlene i velike i male i srednje e, tvrtke kao i najsiromašnije ljude u zemljama u razvoju. E, rezultat mora biti rast, radna mjesta, inovacije, ali na odgovoran način, što znači da politika Europske unije mora braniti europske vrijednosti, mora biti učinkovita u smislu ostvarivanja ekonomskih mogućnosti i mora biti transparentna i otvorena javnom nadzoru. Ljudska prava su zato jako važan dio ove trgovinske strategije. Komisija želi biti sigurna da trgovinska politika doprinosi e, poboljšanju stanja ljudskih prava i u EU i u trećim zemljama u skladu s drugim politikama, recimo politika, vanjska politika razvojna i tako dalje. Ja vas uvjeravam da pronalaženje ravnoteže između, da ćemo pronaći e, ravnotežu Komisija smatra da je politika angažmana učinkovitija od politike koja se temelji isključivo na kondicionalnosti. Ako se angažiramo, možemo stvoriti kanale za dijalog i držati otvorene na te kanale i uključivati različite dionike. I mi namiravamo te kanale u potpunosti iskoristiti kako bismo mogli promicati promjenu na terenu u Vijetnamu. Hvala vam lijepa na vašem doprinosu i budite sigurni da ćemo vas e, informirati o razvoju događaja čim sporazum bude konačno potpisan. Hvala lijepa. Hvala povjerenice. Sada na dvije minute dajem riječ gospodinu Fisasu. Hvala predsjedniče, e, predsjednice, povjerenice. Deset godina nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju odnosno sporazuma Europske unije i Vijetnama 2012. Sada prelazimo na sporazum o slobodnoj trgovini e, s jednom komunističkom državom. Za Europsku uniju ovo je od velike gospodarske važnosti jer je cilj poboljšanje pristupa, bolji pristup jednoj zemlji koja je imala porast BDP-a od 6% do 2015. i to je velika prilika i za investicije. To će pak e, imati veze sa širim e, sporazumima koji uključuju i klauzulu ljudskim pravima. Eto znači da bi se odnos između Vijetnama i Europske unije temeljio i na poštivanje ljudskih prava. Prošlo je 25 godina od kako smo uspostavili prve odnose s Vijetnamom, diplomatske odnose i mi ne smijemo zaboraviti na poteškoće koje postoje sa poštivanjem ljudskih prava u Vjetnamu. Također imamo i različita mišljenja e, što se tiče primjerice pitanja smrtne kazne koja je još uvijek na snazi u Vjetnamu. Isto tako i ograničavanja sloboda, vjeroispovijesti i prava, e, na primjer, novinara. Moramo takve stvari osuditi i tražiti da se iskorijene. Međutim, također ne bismo smjeli zaboraviti e, priznati da se Vjetnam kreće u pravom smjeru. Ona je Vjetnam je članica um, um, Vijeća Ruske um, UN-a i ratificirala je konvenciju protiv mučenja i zaštitu prava invalida. Treba promicati ljudska prava u Vjetnamu, ali pritom ne zaboraviti da je Vjetnam članica ESJ-a i kao takva mogući uh, saveznik Europske unije u UN-u. A sada gospođa Moska na minutu i pol. Hvala predsjednice, hvala povjerenice. Sporazum eh, Europske unije i Vijetnama je od ključne važnosti iz, mnogih razloga. Eh, pregovori su pogotovo važni ne samo za trgovinske odnose između ove dvije strane, nego i konkretnije za veze između Europske unije i Azijana i politike o trgovini. Dakle, to je strateški ugovor i upravo stoga kao što je već rekao i gospodin Lange, je važan zbog sadržaja, kvalitativno sadržaja pregovora. To bi bio, mogao biti model za buduće pregovore i zato je ključno da ga vrlo, da vrlo pomno pratimo sve aspekte ovoga sporazuma, čak i one koji se bave održivim e, razvojem, koji postaje sve važniji u smislu trgovinske politike Europske komisije. I upravo zato smo i postavili ovo pitanje komisiji kako bismo dobili više informacija, konkretnih, detaljnijih informacija o tome. I htjela bih zahvaliti povjerenici za ovo što je, se, što s nama već danas podijelila, jer mislimo da je ključno ostvariti napredak u praćenju općenito stanja poštivanja ljudskih prava u zemljama s kojima sklapamo sporazume i to u ovoj fazi pregovora i trebali bi smo na taj način e, omogućiti, stvoriti modele za ocjenu učinka u razvoj i uključiti i civilno društvo. uvjereni smo da su trgovinski ugovori još učinkoviti kao koristan instrument za poboljšanje socijalnih uvjeta na drugoj strani i zato mislimo da u te sporazume ne treba ulaziti ako se ta dimenzija ne uzme u obzir. Jedna minuta, gospodin Starbati. Riječ je o dinamičnoj mladoj zemlji i to o zemlji koja ne čeka na posao nego stvara posao kao što smo uvijek iznova konstatirali. Riječ je o komunističkoj vladi i komunističkoj partiji koja putem državnih intervencija želi povećati blagostanje. Svakako, i to znamo, ljudi mogu slobodno govoriti sve dok to ne smeta one na vlasti. I tu se onda radi o ljudskim pravima. E, mislim da je pogrešno govoriti o ljudskim pravima na normativan način. E, mi to moramo raditi, ali isto tako moramo imati analitički pristup. E, u globaliziranom svijetu, ukoliko nešto želimo ostvariti, moramo imati ljude koji su spremni razmišljati a pregovarati se može jedino ako se štite ljudska prava jer to je i u našem vlastitom interesu a do tog zaključka mora doći i druga strana da je to u njihovom interesu. Hvala. Gospođa Vraka, dvije Hvala lijepa. Klub Liberala pozdravlja činjenicu da je ovakav prvi e, sporazum između Europske unije i jedne e, zemlje u razvoju sada zaključeni, mislimo da je to dobar sporazum. Trgovina kao element e, u širem smislu europske vanjske politike je jedan od konkretnih instrumenata i onaj u kojemu Europski parlament igra ključnu i važnu ulogu, međutim trebamo misliti i na razvojne politike. Također smatramo da se građani sve više aktivno uključuju u ovu raspravu što mi pozdravljamo i europljanima je jasno i jasno naglašavaju da ljudska prava trebaju biti e, u samom samom vrhu programa vanjske politike Europske unije. Mislim da su ljudska prava ključna stvar i da e, ljudi imaju i mogućnost, e, da Europska unija ima i mogućnost i odgovornost biti predvodnik u tom pitanju. E, trgovina je važan alat, ali ne može sama po sebi biti rješenje na sve probleme. Kad, kad, slušamo javne rasprave, ljudi imaju vrlo visoke nade i polažu velike nade u trgovinske ugovore. Međutim, vidim da se to sve upravo jasno odražava u e, novoj agendi Europske komisije Trade for All. Osim što potiče razvoj i gospodarsko blagostanje i rješava siromaštvo, mene zanima koje su to kratkoročne mjere koje su predviđene. Kako će Europska komisija se pozabaviti ljudskim pravima u kontekstu trgovine i na koji način će se pratiti situacija nakon što sporazum stupi na snagu? Puno toga treba u Vijetnamu poboljšati. Sloboda izražavanja, sloboda udruživanja, sloboda javnih okupljanja i tako dalje. Mučenja i slično, nažalost, su prečesta i to pogotovo prema opozicijskim političarima. Dakle, to su problemi koje nije moguće riješiti samo kroz trgovinu, moramo e, također graditi dijalog o ljudskim pravima i pokazati političko vodstvo. Veselim se ras, nastavku ove rasprave i e, praćenju situacije u Vjetnamu i učinka ovog sporazuma. Thank you. And Hvala sada na minutu i pol, gospođa Sančez, imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Komisija je sklopila sporazum s Vjetnamom i to je dosta zabrinjavajuće jer nije slijedila prijedloge ili sugestije ovog parlamenta niti europskog ombudsmana niti je izvela studiju učinka u skladu sa preporukom i ombudsmana i ovog doma a tu se govori o dakle pa znamo dakle da ovdje imamo posla samo s praznom s ispraznom retorikom Ovdje se želi sam postarati da će, dakle što je napravljeno da se postara da se ispoštuju preuzete obveze, ništa. Moramo imati na umu i rodno pitanje. Europska komisija neće ostvariti ciljeve rodne jednakosti posredstvom ovakvih sporazuma. Vražno je također i imati e, korporativno upravljanje koje je priznato, osobito kada se radi o državom razvoju, ne možemo e, dopustiti da se ovako nastavlja nekažnjeno kada se radi o e, planetu. Stanovništvo Vjetnama će pretrpjeti katastrofalne posljedice ovog lošeg sporazuma. Hvala na minutu, gospođa Keller imate riječ. Hvala lijepa. Zaštita ljudskih prava u samoj e, je srži europskog projekta i treba biti sama jezgra i europske trgovinske politike, a u Vjetnamu je situacija što se tiče ljudskih prava jako loša. E, loša je situacija što se tiče e, slobode medija, što se tiče političkih stranaka i sindikata. Upravo je predstavljena nova trgovinska politika i ona govori o tome da su ljudi u prvom planu. Međutim, postavlja se pitanje konkretne provedbe i tu je potrebno odraditi stvari koje su još zaostale, primjerice i procjenu učinka e, trgovinske politike i trgovinskih sporazuma na ljude u Vijetnamu i tu se postavlja pitanje i zaštite investitora. Kod ovog sporazuma E, nismo e, imali ovakav proces procjene učinka jer moramo imati konkretne informacije o tome što se može učiniti u pogledu zaštite ljudskih prava. E, ovdje deklaratorno postoje lijepe izjave, ali ono što mora uslijediti su konkretne mjere. Hvala. Hvala minutu, Hvala, predsjedavajuća Pitanje ljudskih prava u Vjetnamu je strašno. Vlast nalazi se u rukama jedne stranke koja je ukinula sva moguća prava, prava okupljanja, izražavanje, sva ova prava su pogažena. Postoji široko zastupljena praksa mučenja. A u Europi što mi radimo? Mi smo odlučili nagraditi te prvake demokracije slobodno-trgovinskim sporazumom. Mi trebamo imati sporazume koji će zaštiti prava Vjetnamaca, a ne nagraditi diktatore koji naši poljoprivrednici će e, evo, dobiti 80.000 tisuća tona e, vjetnamske riže koja će doći bez carina ovdje na, i narušavati njihovo tržište, isto što se radi i s Kambodžom. Dakle, da li je to utemljeno našim vrijednostima povjerenice? Ne vjerujem. Gospodine Fjeldner, imate riječ. Hvala predsjedavajuća, hvala povjerenice. U kolovozu smo e, upravo zaključili sporazum e, sa Vjetnamom. Nakon tri godine pregovaranja, ovo je važno za Vjetnam. Europska unija važan je, e, partner za Vjetnam nakon, prvi nakon Kine i ovo će pomoći za gospodarski razvoj ovoj zemlji. Uvjeren sam da je trgovina na najbolji način da se izađe siromaštva i na taj način se to i desilo u Europskoj uniji i u Švedskoj imamo isto tako mogućnost e, pružiti jednaku mogućnost i drugim tržištima, drugim zemljama, osobito kada se radi o borbi protiv siromaštva, to je nešto što je povezano za slobodno trgovinske e, razmjene. Neki kažu da to nije automatski tako, da je trgovina prijetnja za prava, ali isto tako i za okoliš i da se sve to radi na uštrb stanovništva, ali to nije tako. Dovoljno je uvidjeti što se dešava, e, da sami Vjetnamci žele taj sporazum i mislim da mogu reći da je to nešto možemo uzeti, moramo uzeti u obzir, moramo vidjeti što se dešava i ne možemo tvrditi da bolje od drugih znamo što je dobro za njih, a dok, kad oni žele taj sporazum. Imamo jasne mjere, obvezujuće mjere kada se radi o e, ljudskim pravima i zaštiti okoliša. Mislim da ovdje moramo e, se osvrnuti malo na stalne isprike protekcionista koji će stalno imati e, nove isprike za prepreke e, slobodnoj trgovini. Evo, čuli smo ovdje neke stvari o Burmi, gospođa Ansang je spomenula prava, e, pitanje smanjenja e, poreza, Pakistan i Malala bila je tu, bili smo mi protiv, a sada smo opet protiv slobodno trgovinskog sporazuma sa Vjetnamom. Stalno mislimo da znamo bolje od drugih što je dobro za njih, a tome nije tako. Hvala. Na minutu i pol gospodin Martin ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Slažem se s Bertom Langenom da je ovo jako dobar e, gospodarski govoreći sporazum i za Europsku uniju i za Vjetnam. Vidjet ćemo gospodarski, bilježit ćemo gospodarski rast na obje strane. Da li je situacija ljudskih prava savršena u Vjetnamu? Ne, kao što su to drugi rekli, daleko od toga. Da li će ovaj te slobodno trgovinski sporazum pomoći? to bi e, za ljudska prava to je vjerojatno najvažnija stvar ovdje i vjerujem e, da je ono što je povjerenica rekla da konstruktivna suradnja je najbolji način da se poboljšaju ljudska prava. Također ću vam s sveobuhvatnom slovnom trgovinskom e, sporazumu moćemo pokrenuti dijalog o ljudskim pravima sa Vjetnamcima. Nadam se također da ćemo također moći uspostaviti i e, dobru domaću savjetodavnu skupinu. Mislim da je to jako važno da ta skupina formira i da se uključi civilno društvo tu i osobito da se vidi kakva je situacija, da se redovno izvještava o situaciji radnika, da svjetska e, organizacija rada bude redovito informirana o tome no, sve to ne, možemo, ne bismo mogli napraviti ako nemamo slobodno trgovinske sporazume. Ako ne surađujemo s Vjetnamom, onda nećemo imati na temelju čega razgovarati s njima. Dakle, ponavljam, ovo je dobro za gospodarstvo, ali potencijalno je dobro i za ljudska prava u Vjetnamu. Hvala. Sada na minutu. Riječ ima gospođa Gerling. Hvala predsjedavajuća. Poštovanje ljudskih prava ne dešava samo zato što neka država ratificira međunarodni slobodno trgovinski sporazum ili i se bombardira sa e, potrebama za trgovinskim pravima. Ljudska prava se razvijaju i razvoj e, trgovinskih potreba je ključan za to. ASEAN je treći najveći partner Europske unije u trgovini, a Vjetnam je unutar ASEANA sve jači i veći jer ima e, gospodarskoj se razvija. Dakle, ja pozdravljam ovaj sporazum jer vjerujem da će izvući e, vjetnamsko stanovništvo iz siromaštva i omogućiti im da se bave svojim ljudskim političkim pravima u svojoj zemlji e, kad za to dođe pravi trenutak. Ja sam naravno zgrožna kada vidim neke stvari koje izdešavaju glede ljudskih prava, ali ne mislim da je povlačenje rješenje. Sa zadovoljstvom vidim da je došlo, da je zaključen ovaj sporazum i nastavimo s pregovorima odnosno sa razgovorima i postavimo se da ovaj slobodno trgovinski sporazum bude uspješnica. Hvala gospođa Grling, da li, da li ste spremni odgovoriti na plavi karton na pitanje gospodina Franzulike? Da, hvala. Dobro, izvolite gospodine Franzulike, imate riječ. Hvala predsjedavajuća. U biti htio bih pitati našu kolegicu, gospođu Gerling, što misli da li e, politika djelovanja i e, uvjetovanosti, da li to nešto treba e, slijediti Europska unija u strategiji koju ispostavlja u odnosima s svim e, zemljama u razvoju, među kojima i Vjetnam. Hvala, gospođo Goraning, ima 30 sekundi za odgovor. Nažalost, nisam doista uspio razumjeti pitanje tako da bih e, teško mogla na odgovoriti. Dobro, hoćete pokušati još jednom? Dopustite da ponovim pitanje je sljedeće. Politika i angažman i stroge uvjetovanosti, da li to nešto bi trebala provoditi Europska unija u svojoj strategiji odnosa sa zemljama u razvoju među kojima je i Vjetnam. Da li ste sad razumjeli? Ispričavam se, gospođo predsjedavajuća, ja još uvijek ne razumijem e, ovakav engleski. Dobro, onda ću vas zamoliti da si kasnije razgovarate. Sada na dvije minute riječ ima gospođa Lohbiler. Predsjedavića, povjerenice, e, tijekom e, mog posjeta e, u Hanoju vidjela sam gospodarstvo koje se jako dobro razvija i koje ostvaruje mnoge od milenijskih razvojnih ciljeva, ali sam također vidjela i da nema slobodnih sindikata, radnika i da je, i saznao sam da je zemlja u 175. od 180 e, najopresivnijih režima. Promjene sa slobodno trgovinskim e, sporazumima neće automatski ukinuti sve nejednakosti u tom društvu, neće stvoriti društvo bez povreda ljudskih prava, gdje neće stvoriti društvo koje će imati jaka prava zaposlenih. Stoga pozdravljam inicijativu što komisije koja se još 2012. obvezala da će sistematski raditi procjenu poštovanja ljudskih prava prilikom pregovara e, o slobodno trgovinskim sporazumima. U četvrtom mjestu 2014. godine ovaj parlament pozvao je komisiju da što prije provede procjenu učinka procjenu stanja e, ljudskih prava i usprkos nekoliko podsjetnika i jake kritike e, ombudsmena Europske unije komisija je odbila slijediti ovakvu preporuku. Glavni izrečni razlog jest bio nedostatak vremena, te da komisija ne želi odgađati zaključivanje slovno-trgovinskog sporazuma. Međutim, komisija je sama preuzela obvezu u napraviti procjenu stanja prava u narednom ex post ocjeni. Ovdje se poziva na ex ante i ex post procjenu učinka e, stanja prava i ne vjerujem da bilo kakva e, objašnjenja o kriterijima održivosti u slobodno trgovinskim e, pregovorima sa, između Europske unije i Vjetnama da će biti prihvatljivi. Komisija treba napraviti ništa više, ništa manje nego opsežnu ocjenu stanja ljudskih prava. Hvala. Hvala gospodine Kurau, imate riječ na minutu pola. Hvala, hvala predsjedavajuća, povjerenice, želim vam dobar dan. Dobro, ja sam saslušao razna izlaganje i mogu vam reći da se nimalo ne slažem sa radošću kojom se dočekuje ovaj sporazum o slobodnoj trgovini sklopljen svijet Kada je riječ o radu koji obavljamo, Mislim da se da sami zatvaramo oči pred povredama ljudskih prava koje su jako velike, jer to je 170 i neka zemlja glede poštovanje ljudskih prava, tamo nema slobodnih sindikata, nema slobode udruživanja u toj zemlji, nema nevladnih organizacija također. I u biti vlada reprimira ljudska prava. Dakle, kada se kaže da će zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini poboljšati ti uvjeti, pa još 2012. se razmatrao sporazumu o suradnji i partnerstvu i stavilo se ljudska prava među najvažnije kriterije, a to se nije uopće poboljšalo. Dakle, mislim da ne trebamo misliti da će to poboljšati situaciju. Hvala. Gospodin Marijas e, ima pitanje koje se tiče pravilnika. Najljepša hvala predsjedavajući. Ja želim pokrenuti ovo ozbiljno pitanje na plenarnom zasjedanju. Ovo već se dešava po drugi put. Imamo plenarno zasjedanje koje služi tome da se raspravlja. Ovog tjedna u Strasburgu imamo plenarno zasjedanje i ne možemo istovremeno imati sastanke odbora i sastanke i glasanje odborima. u ovom trenutku u 7 sati zove nas se da E, dođemo na sastanke odbora Peti i Libe i da se glasa, ali to meni smeta jer ja ovdje želim biti nazočan na raspravi, sudjelovati u raspravi i nije moguće dakle da mi se odstran, oduzme pravo da budem ovdje na ovoj raspravi, tako da vas molim da prenesete ovu poruku gospodinu Šulca i želim da predsjedavajući i predsjednik parlamenta znaju da je ovaj tjedan tjedan za plenarno zasjedanje, ne za glasanje na odborima. To se može raditi drugi, neki drugi tjedan, nekom drugom trenutku u Briselu. Hvala. Hvala vam, primili smo na znanje vaše komentare i proslijedit ćemo ih eh, gospodinu Šulcu. Sad nastavljamo s raspravom. Na minutu i pol predajem riječ gospodinu Silo Pereri. Predsjedavajuća, najprije želim pozdraviti zaključivanje ovog sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama. To je korak naprijed kada je riječ o Europskoj uniji i odnosima sa, odnosima sa zemljama jugoistočne Azije. Ovo je prvi sporazum ove nove generacije sporazuma i e, jako važan element za buduću suradnju sa e, zemljama koje su članice ASEANA. No, sporazum nije cilj sam za sebe. Dakle, trgovinski sporazumi sa EU unijom trebaju služiti trgovini, ali isto tako i promoviranju ljudskih prava i mi imamo opravdanu zabrinu brigu glede ljudskih prava eh, u Vjetnamu, osobito kada je riječ o slobodi izražavanja. U ovom domu inzistirali smo da komisija provede uvjetovanost u svojim trgovinskim sporazumima, svojim prijašnjim trgovinskim sporazumima. Tako da imam pitanje za komisiju. Koje je to napredak zabilježen u glede ljudskih prava u Vjetnamu otkako smo započeli sa pregovorima e, s tom zemljom i koje to pouške možemo izvući? Da li komisija vjeri da ovi trgovinski sporazumi s Vjetnamom da se da poštuju načelo uvjetovanosti e, glede ljudskih prava u trgovinskom sektoru. Hvala. Hvala. Na minutu riječ ima gospodin Zahradil. Predsjedaveća, povjerenice. pustite najprije da kažem da ka, u svojstvu stalnog izvjestitelja odbora INTA za trgovinski sporazum sa Vjetnamom nisam podržao stavljen na dnevni red e, ovo pitanje e, na plenarnom zasjedanju, no bio sam u manjini i poštujem odluku većine. No, u tijekom pregovora ovog trgovinskog sporazuma velika pozornost pridana je ljudskim pravima i vjerujem da preuzete obveze da su dostatne te da će Vjetnam ispoštovati preuzete obveze, a da je na nama zadaća da nadziremo izvršenje tog sporazuma. A sada se trebamo sredotočiti na zaključivanje ovog sporazuma i jako sam zadovoljan što ćemo idućeg tjedna imati simbolički potpis tog sporazuma i zaključno želim također reći da sam eh, zadovoljan što smo uspjeli stvoriti skupinu prijatelja Vjetnama ovdje u Europskom parlamentu gdje su zastupljeni svi klubovi zastupnika što jedinstveno nadam se da će ovo također pomoći ratifikaciji ovog sporazuma. Hvala gospođa Gilma riječ na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća, povjerenice. Ja pozdravljam ovaj slobodan trgovinski sporazum koji ima veliki potencijal kada se radi o stvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu i isto tako i za Europsku uniju u kontekstu TPP-a, ali isto tako naravno i za Vjetnam. No jasno je da ovaj potencijal može biti samo ostvaren ukoliko se poduzmu odgovarajuće mjere da se maksimalno iskoriste stvore maksimalne pozitivne mjere za ljudska prava. Dakle, bilo da se radi o oduzimanju zemlje e, zemljoradnika, to moramo vidjeti što ćemo s tim. Dakle, neka nam komisija objasni zašto se ne može napraviti valjan e, eksante e, procjena e, učinka na ljudska prava. Dakle, da se napravi jedan plan i da se poboljšaju uvjeti u kojima su ljudi. Dakle, također je jasno da mješoviti instrumenti neće E, pomoći. Ne samo što oni imaju svoje nedostatke, što je valjano dokazano i dokumentirano, ali zar možemo samo napraviti preslik ovog e, slobodno trgovinskog e, sporazuma. Neki tvrde da ovaj pristup komisije glede ljudskih prava je nešto što nije prihvatljivo da postoji način način suradnje sa e, Europskom e, službom za vanjska djelovanja i parlamentom koji treba funkcionirati na drugačiji način. Ovdje se ne radi o tome da se želim podrivati slobodno trgovinski sporazum, već e, hoću samo reći da je prevencija puno učinkovitija i jeftinija od slobodno trgovinskog sporazuma a tu moramo imati na umu da e, je Vjetnam jedan od naših ključnih e, trgovinskih e, ključnih partnera u jugoistočnoj Aziji. Hvala. Zaključili smo s popisom govornika. Sada imamo vrijeme za slobodno javljanje za riječ. Imam sedam govornika. Dakle, minutu dajem riječ gospodinu Bogoviću. Hvala lijepa. Ljudska prava predstavljaju osnovu a jedno od osnovnih prava je da ne gladujete, imate pravo na obrazovanje, a ovaj sporazum o slobodnoj trgovini bit će na dobrobit vjetnamskog naroda, a u sklopu provedbe sporazuma moći ćemo tražiti i zaštitu ljudskih prava. E, oni koji očekuju da u političkom sustavu u kojem ljudi gladuju može postojati visoka razina zaštite ljudskih prava, trebaju razmišljati i o zaštiti ljudskih prava u Libiji, Siriji, Iraku. Danas moramo postaviti pitanje zaštite ljudskih prava u tim zemljama. Hvala. zaštita... Hvala na minutu, riječ ima gospodin Kaputo. Grazie, presidente. Dopo due anni e mezzo di... Hvala, predsjedavajuće. Nakon dvije i pol godine pregovora između Europske unije i Vjetnama došlo se do načelnog sporazuma za potpisivanje slobodno-trgovinskog sporazuma. Ovaj sporazum će omogućiti da se povećaju slobodno-trgovinski odnosi sa jednom od najmičnijih gospodarstava u Aziji. To bi moglo biti od za oba gospodarstva. No, ipak još uvijek postoje neke brige glede eh, poštovanja ljudskih prava u toj zemlji. 24 neovisne organizacije s u biti civilno e, vjetnamsko društvo e, izradilo izvješće koje privlači pozornost na povrede ljudskih prava u Vjetnamu 2014. godine. Ovaj dokument e, govori o povredama, brojnim povredama, i u sporazumu bi navodno postojala neka obvezujuća klauzula koja bi mogla omogućiti ukidanje e, sporazuma u slučaju teških povreda ljudskih prava. Komisija mora skrbiti nad poštivanjem ljudskih prava i e, preuzeti obvezu da i učiniti da te e, preuzete obveze ispoštuju ljudska prava. Hvala gospodin Marijas, imate rješenje jednu minutu. Hvala povrednice. S ovim slobodnim trgovinskim sporazumom koji je potpisan u 8. mjesecu 2015. godine između Europske unije i Vjetnama, mi smo ovdje promjenu carinskih propisa koji se na proizvode i ulaganja i predviđeno je da će doći do porasta BDP p-a u Europi, no u okviru pregovora između Europske unije i Vjetnama ovome se raspravilo kao o konstruktivnom dijalogu i to je uznapredovalo i tu se govorilo i o ljudskim pravima, a na temelju svih sporazuma prema onome što stoji u ugovoru o, funkcioniranju Europske unije. U svim sporazumima ono jedino što e, zanima ništa jeste odnosno što, što zanima ljude koji sudjeluju u ovom, e, ovim sporazumima jeste profit e, multinacionalnih e, tvrtki na uštrb malih srednjih poduzeća. Zato mi moramo napraviti neki sporazum koji neće podrivati posao i ostalo. Hvala gospodin Jakovčić, imate riječ. Predsjedavajuća, čude me argumenti nekih od naših kolega i kolegica u ovoj sali danas kada govore na način da ne treba potpisati ovaj sporazum jer se ne poštuju ljudska prava u vijetnamu. pa uglavnom znamo da se uglavnom ne poštuju ljudska prava u vijetnamu ali ti isti kolege i kolegice ovdje koriste često argumente da ne trebamo mi izvoziti naš oblik demokracije ne trebamo mi izvoziti zapadnu demokraciju poštivanje ljudskih prava u druge zemlje jer ne trebamo nikome ništa nametati. ja ovaj sporazum poštovana gospođo povjerenice dozvoljavam prije svega kao želja europske unije da se bori protiv siromaštva u vijetnamu

Europska unija počiva na ljudskim pravima i poštivanju ljudskih prava i stoga moramo inzistirati na poštivanju ljudskih prava kada surađujemo i pregovaramo s trećim zemljama. Međutim, ne smijemo biti slijepi idealisti i reći da nećemo surađivati s trećim zemljama ukoliko E, ne uspostave snažan mehanizam za zaštitu ljudskih prava sličan onome koji postoji u Europskoj uniji. Jer i kod nas postoje određeni nedostaci što se tiče poštivanja ljudskih prava, posebice kada govorimo o poštivanju prava manjina. E, nemamo tu dovoljno snage ni u svom dvorištu, a kamoli što se tiče situacije u trećim zemljama i Europska unija nije spremna osuditi određenu praksu državama članicama, a isto isto tako nije spremna kritizirati ni treće zemlje, zato nismo vjerodostojni. Hvala. Dajem riječ gospodinu Frunzuliki, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Poštovane dame i gospodo, ja se apsolutno slažem da je potrebno osigurati da pitanja koja su povezana sa zaštitom ljudskih prava e, uđu u okvir o kojem pregovara Europska komisija sa Vijetnamom. Tu je posebno važna sloboda izražavanja E, pravo na udruživanje, pravo na javno okupljanje, pravo na slobodu medija, pravo vjeroispovijesti i tako dalje. E, smatram da je jako važno da Europska komisija prati e, kretanja na ovom području kako bi osigurala da Vijetnam poštuje preuzete obveze. Ovakvi sporazumi osiguravaju razvoj potencijala za razvoj gospodarstva, rast E, otvaranje novih radnih mjesta i tako dalje. Međutim, tu je jako važno voditi računa o ljudskim pravima u budućnosti, a to je potrebno uključiti i u novu trgovinsku strategiju i planove na tom području. Hvala. Gospodin Mikolašić, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Vijetnamom koji se nadovezuje na sporazum o partnerstvu i suradnji može poslužiti kao primjer konteksta u kojem Europska unija od novog trgovinskog partnera može tražiti provedbu zaštite ljudskih prava. Smatramo da je iznimno važno voditi računa o pravima ljudi i o njihovim slobodama moraju imati mogućnost e, slobode okupljanja, slobode izražavanja. Saigon je nekoć bio primjer mirne koegzistencije i sloboda vjeroispovijesti bila je iznimno važna, a trenutačno se ta prava gaze. Europska komisija treba biti daleko dosljednija u samoj provedbi ovog trgovinskog sporazuma i vršiti pritisak na partnere kako bi se osiguralo da zaštita ljudskih prava bude na visokoj razini. Hvala. Gospođo povjerenice, izvolite. Hvala lijepa. Uvažene zastupnice i zastupnici, e, trgovina ne može riješiti sva ljudska pitanje, sve probleme koji su povezani s ljudskim pravima na ovom svijetu. Međutim, možemo stvoriti preduvjete, možemo e, osigurati razvoj e, i tražiti zaštitu ljudskih prava i to je ono što nastojimo ostvariti u pregovorima s Vjetnamom. E, nitko ne tvrdi da ne postoje ozbiljni problemi što se tiče zaštite ljudskih prava u Vjetnamu. Oni postoje i ozbiljni su problemi i zato se moramo tim problemima baviti i o tome razgovaramo sa nadležnim nadležnim vlastima, ostvaren je određeni napredak, nedovoljno, ali očito su spremni o tome razgovarati s nama i zato smo razradili određene instrumente. Postoji poveznica između e, sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o partnerstvu. E, provodit ćemo evaluaciju, posebno što se tiče zaštite ljudskih prava. Imaćemo dijalog o ljudskim pravima i imat ćemo sastanak za nekoliko tjedana. Uspostavit ćemo savjetodavne skupine i surađivati s organizacijama civilnog društva kako bismo pratili situaciju na terenu i razgovarali sa onima koji su upoznati sa situacijom. A do kraja godine Izdat ćemo dokument komisije u kojem ćemo objasniti na koji se način koriste instrumenti iz sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o partnerstvu i ćemo na koji će način oni dati doprinos zaštiti ljudskih prava, te ćemo definirati instrumente za procjenu zaštite ljudskih prava kada dođe do same provedbe. Sve će to biti transparentno i moći ćete pratiti dijalog. Postoji uvjetovanost koja je ugrađena u sporazum u slučaju ozbiljnih povreda odredbi, ali smatramo da postoji mogućnost i okvir za angažman i dijalog. Vjerujemo da se na taj način može ostvariti poboljšanje. Naravno, ukoliko ne bude postojao sporazum, neće postojati okvir za poboljšanje situacije za ljude u Vijetnamu. Ovaj sporazum bit će potpisan sljedeći tjedan. Nakon toga će se objaviti, imat ćete uvid, moći ćete ga proučiti, steći vlastito mišljenje, nakon toga slijedi naravno proces prevođenja pravne analize i e, komisija je spremna sudjelovati s vama u dijalogu i diskusiji o tom e, sporazumu. Uvjeravam vas da smo uvijek spremni uzeti u obzir vaš doprinos i s vama ući u dijalog o ovim pitanjima.